Damen ich Moje dame i gospodo, molim vas da uzmete vaša mjesta. imam priliku vas srdečno pozdraviti na ovom poslijepodnevnom sastanku kojeg ćemo zajedno provesti sa pododborom za ljudska prava i sa izaslanstvom u našem odboru za suradnju između Europske unije i Rusije. Veleposlanik Rusije, gospodina Paras, je također tu to mi je vrlo drago. Zamolio bih tamo iza. Gospodine Stucmane, možete li, molim vas, malo umjetiti vaše osoblje? Veselim se što je ovdje s nama gospodin Mikael Kodorkovski, osnivač pokreta Otvorena Rusija. Gospodine Kodorkovski je već imao priliku su se s nama u Strasburgu u drugačijem formatu, na jednom neslužbenom sastanku. Mislim da je za nas e, kao prvo važno da mu kažemo da ovakvu zlouporebu pravosuđa kako, kako se dogodila u njegovom slučaju ne smatramo prihvatljivim. Da takve sudske presude sa takvom dugom zatvorskom kaznom ne odgovaraju našoj, našoj ideji razumnog pravnog sustava, barem su to informacije koje nama su nas raspolaganju mislim u vezi to je isto tako bilo mišljenje Amnesty Internationala koju su vas jednom prilikom proglasili zatvorenikom zbog prigovora savjesti to je bilo dugovemsko razdoblje, dakle od 2003. do 2013. godine. Nalazili ste se u zatvoru, u radnom logoru. A drago nam je da ste nakon vašeg uspođenja našli hrabrost i energiju da se dalje borite za rusko civilno društvo. Prije svega i što se tiče ojačanja i, ponovnog e, pokretanja pokretača otvorena Rusija. Znamo da se trenutno odnosi s Rusijom i zbog načina postupanja u susjednim državama te zemlje, e, da su odnosi vrlo kritični, sukobi veznih uz Gruziju, Ukrajinu, Moldovu i druge ne moram niti spomenuti. Nas bi jako zanimalo da dobijemo vaše mišljenje o tim slučajevima, a prije svega bi nas zanimalo kako vi gledate razvoje vezne uz unutarnji razvoj Rusije, demokratska oporba na koji način ona ima mogućnosti razvoja u Rusiji, gdje postoje mogućnosti za suradnju i postoje li mogućnost da preživi neovisno civilno društvo i da se može i dalje slobodno razvijati. Gospodine Kodokovski, predajem vam riječ. Благодарю вас, господин председатель. Благодарю, дорогие друзья, за... Poštovani predsjedniče, zahvaljujem vam prije svega, dragi prijatelji, što ste me pristali poslušati htio bih vam e, iznijeti neke od svojih dojmova o tome što se trenutačno događa na međunarodnoj razini, a u odnosu na moju zemlju. Sustav europske sigurnosti suočava se sa najozbiljnijim izazovom od kraja drugoga svjetskog rata. Ruska otvorena aneksija Krima i jedva prikrivena aneksija dijelova jugoistočne Ukrajine predstavljaju kraj svjetskog poretka zacrtanog u, na Jalti. 70 godina je prošlo od Jalte, ne možemo reći da je to razdoblje bilo u potpunosti stabilno u Europi, ali niti jedna država koja je bila potpisnica sporazuma na Jalti nije otvoreno kršila glavno načelo koje predstavlja temelj sveeuropskog konsenzusa. Rat ne može biti način rješavanja teritorijalnih sporova u Europi. Nije ovdje riječ o pravičnosti ili nepravičnosti konkretne situacije, riječ je o načelu. Ruski režim još jednom je otvorio Pandorinu kutiju i iz nje ispustio ovu prijetnju koja je u prošlosti već prouzročila toliko poteškoća u Europi. simbolično je da ono što je počelo na Krimu zapravo i završava na Krimu. E, ciljevi vodstva iz Kremlja nisu samo geopolitički, oni se žele usmjeriti prema toj zoni u kojoj se dobro osjećaju, dakle u toj zoni vanjske politike u kojoj e, niti jedan režim ne predstavlja e, opasnost za e, njihov status. Ovo je pokušaj da se napravi jedan, jedna revizija europske povijesti, ne samo od pada Berlinskog zida, već da se vratimo još 50 godina unatrag i jedan pokušaj da se isprave tadašnje e, politike. Kremljen misli da se možemo vratiti na e, razdoblje mirnog suživota u kojem se u potpunosti nitko u ništa neće miješati, odnosno očekuje da e, ima potpunu slobodu učiniti što god želi u svojoj zoni interesa. Ta doktrina se možda čini zastarjalom, ali ona predstavlja ozbiljnu opasnost za Europu. Rusija ostaje, kao što je uvijek bila, zemlja sa golemim e, vojnim potencijalom, dostatnim da se uništi čitavo čovječanstvo. Iako je to itko zaboravio, Kremljen će vas na to spremno podsjetiti. Čitav taj strateški vojni potencijal koji će sasvim sigurno nastaviti postojati još mnogo godina je pod nadzorom ljudi koji imaju vrlo nisku razinu političke i moralne odgovornosti. Nema jednostavnog i brzog načina da se izvučemo iz ovakvoga stanja. Unatoč činjenici da je agresija protiv Ukrajine bila sasvim sigurno kriva, pogrešna, e, Europa će morati naći kompromis e, u odnosu na svoj odnos prema Kremlju, jer alternativa bi bila svjetski rat. To je objektivno stanje koji ne možemo zanemariti. E, no, kao što je već rečeno, postoje kompromisi i kompromisi politika kojom se podilazi Kremlju je put koji nas može dovesti do katastrofe mnogo brže nego što konformistički političari i poslovni ljudi u Europi možda misle e, kriza u Ukrajini nije toliko samo lokalni sukob. To je izazov za čitavu politiku prema autoritarnom režimu u Rusiji. Posljedica te krize je pojava novih žarišta na zemljovidu Europe. Sada je riječ o jugoistočnoj Ukrajini, ali taj sukob je lokalan samo zbog trenutačnih političkih uvjeta u Europi i zbog ravnoteže moći koja u ovom trenutku postoji između Rusije i Zapada. No ti uvjeti i ta ravnoteža moći e, će mnogo vjerojatnije biti variable nego konstante u Kremlju danas postoji mnogo ljudi koji sve više računaju na raspad Europe zbog e, ovako velike političke i gospodarske krize. U Kremlju se primjerice još uvijek nadaju da će se Britanija povući iz Europske unije ili da bi neka od zemalja iz Schengenskog ugovora mogla otići u bankrot, čime bi se raspala eurozona i što bi izazvalo velike sukobe između istoka i zapada, odnosno sjevera i juga Europe. I e, oni će se pobrinuti da ta linija ponovno ide rijekom Vislom i Odrom ta linija podjele. Pripremni su eh, također eh, neovisno o novoj e, krizi e, i neovisno o svijesti da bi takva nova gospodarska i politička kriza bila smrtonosna i za rusko gospodarstvo e, poduprijeti takav razvoj događaja i Kremlj će vrlo rado izazvati Europu najbolje što može rado će je provocirati stare trockijeve ideje o permanentnoj revoluciji sada su odjednom postale opet iznimno popularne i to ne samo među krajnjom desnicom pojavljuje se ta ideja e, desničarske internacionale koja bi povezala sve takve snage u Europi. Putin već vodi psihološki rat protiv Europe sve većom propagandom i sve većom nazočnošću svojih koruptivnih agenata. Znači, ta misao o novom hladnom ratu nije nešto što će nestati u roku od sljedećih godinu dana. Borba za e, područje u Ukrajini e, nije borba koja se tiče ruskih interesa. To je e, sukob koji podupire skupina ljudi koji su se dočepali vlasti u Rusiji i oni se bore e, protiv e, sloboda ljudi, ljudskih prava protiv europskih vrijednosti. Postoji li ikakav učinkoviti način da im se suprotstavimo? Postoji, a on proizlazi iz same ruske birokracije koja je po svojoj prirodi apolitična. Mnogi ljudi u Ruskoj federaciji su okrenuti prema europskim vrijednostima i racionalni. Međutim, danas se od tih ljudi Eh, traži da eh, prihvate političke eh, ciljeve koje su koje je izradila jedna skupina korumpiranih ljudi čija je jedina svrha da ostanu na vlasti. Većina Rusa je svjesna da Kremlj danas vodi Rusiju prema katastrofi i ta većina ne smije dopustiti Rusiji i e, preostalom dijelu svijeta da zajedno s Rusijom otklizi u ponor. Danas kada u Rusiji imamo gotovo neototalitarni režim, režim u kojem nema mjesta ni za koga ko misli drukčije, u ruskoj oporbi vlada velika zbunjenost jer ne postoje mehanizmi kojim ta oporba može na zakonit način doći na vlast. E, svrha oporbe sada u Rusiji nije da dođe na vlast, jer u ovom trenutku to bi bio neostvariv cilj, već je e, njihova svrha, njihov cilj da posluže kao e, čimbenik ograničavanja tih reakcionarnih snaga koliko će biti uravnotežena politika Kremlja i unutrašnja i vanjska uvelike ovisi o tome koliko će principijelna i koliko će dobro organizirana biti oporba. Oporba se u Rusiji danas ne bori samo za Rusiju nego za čitavu Europu i upravo zbog toga ih je potrebno snažno poduprijeti. Što dakle ruski patrioti koji se ne slažu sa E, Putinovom doktrinom očekuju od Europe. Bilo bi poželjno kad bi politika Europe bila inteligentna, poštena i diferencirana. Kad kažem inteligentna, mislim da europska politika mora biti realistična i treba znati da Rusija i Putin nisu jedno te isto. Prije ili kasnije Putina više neće biti, a Rusija će ostati i ona mora pronaći svoje mjesto u širokoj Europi možda upravo zbog toga što mjesto Rusije nije određeno onako kako je trebalo biti određeno nakon pada Berlinskog zida, da se pojavio taj fenomen Putina i da imamo ovu današnju situaciju. Danas imamo e, Rusiju i Putina kao jednu, jedan problem, a e, Putina i Europu kao sasvim drugi problem. Kad kažem da europska politika treba biti poštena, potičem vas na to da ne pojednostavljujete stvari. Nemojte stvari u Rusiji prikazivati karikaturalno, crno-bijelo i nemojte primjenjivati dvostruke standarde kad govorite o onome što se događa u Rusiji. To naravno može biti dvosmjerna ulica, da recimo Rusiji e, opraštate stvari koje ne biste opraštali nikome drugome, ali i da im zamjerate stvari koje ne biste zamjerili nikom drugome. Europska politika također mora biti diferencirana, pritome mislim prvenstveno da sankcije moraju biti i inteligentne i poštene. Dragi prijatelji, prije prijatelji, moji prijatelji koji se suprotstavljaju Putinu kažu mi da ne smijem govoriti protiv sankcija jer mnogi od njih smatraju da sankcije dodatno potiču agresivno ponašanje Kremlja, no ja unatoč tome mislim da bi bila velika politička greška uvesti sankcije protiv Rusije kao zemlje. Primjera sankcija protiv ruskog gospodarstva u cijelosti ja mislim da bi bila e, pogreška. E, dakle, izložiti Ruse lošem životu samo zato da bi shvatili da su izabrali loše vođe, po meni je e, kriva politika. I bilo kakvi ciljevi koji se ostvare kratkoročno e, mogu zapravo izazvati velike strateške negativne posljedice u dugoročnom e, vremenu. Znači, e, moramo biti mnogo snažniji kad je riječ o ciljanim sankcijama usmjerenim protiv korumpiranih e, dužnosnika, onih koji rade e, u vlastima nadležnim za provedbu zakona i među poslovnim ljudima. U tom smislu pojavljuju se tri vrlo praktična pitanja. Prvo, unatoč svim sankcijama ne treba e, doći niti do kakvih e, prepreka u području znanstvene i kulturne suradnje treba podupreti e, razmjene potporu obrazovanju znanosti kulturne veze između Rusije i Europe moraju se zaštititi i ruski pjevači također imaju pravo sudjelovati u u natjecanjima i školovanju u Europi usput govoreći. Dakle, e, to je iznimno važno. Drugo, ruska oporba mora se zaštititi od progona u Europi E, putem dakle progona koje rade e, ruske vlasti. Istodobno kad svijet govori o sankcijama, e, Putin u Kremlju ugošćava voditelja Interpola i zahvaljuje mu što mu pomaže da skrši rusku oporbu. Dakle, korumpirani političari jedva da uopće skrivaju da su oni agenti E, određenih obavještajnih organizacija i da se koriste svojim vezama kako bi e, kako bi um, zaustavili e, odnosno prekršili ljudska prava mnogih ljudi odluke ruskih sudova samo su izraz od represivnog sustava a e, to se vidi i u odlukama nekih europskih sudova koji su nešto rekli u svojim presudama vezanim uz izručenja Treće, važno je izgraditi zid kojim ćemo se štititi od korumpiranog e, Putinovog režima ovdje u Europi. U praksi oni e, vrlo otvoreno financiraju svoje pobornike u Europi novcem koji su ukrali od ruskog naroda. I to ne samo da podjarmljuje vaše jedinstvo, već u očima ruske liberalne oporbe E, stvara potpuno krivu sliku o Europi. Ako se bilo što može kupiti, gdje su oni ideali za koje e, oni ulažu svoje živote. I na kraju, današnji režim neće dugo opstati, vjerojatno ne duže od deset godina, a možda i mnogo manje. Ovisi o našem zajedničkom nastojanju koliko će taj režim izazvati štete za svog trajanja i što će doći nakon njega. Hvala. Hvala lijepa. Mikrofon molim. Mr. Karas. Gospodine Karas iz ruske delegacije, zatim vi, izvolite. Gospodine Kodorkovski, dragi Elmar Brok, kao prvo bih zahvalio predsjedniku odbora za vanjske poslove na tome što smo organizirali ovu raspravu zajedno sa pododborom za ljudska prava i sa izaslanstvom za odnose s Rusijom. Kao drugo bih vas htio pozdraviti gospodine Kodorkovski. Mi smo vam mnogo zahvalni za vaš uzor, za vaš angazman. A moje pitanje upućeno vama je sljedeće. Djelomično se i u Rusiji stvara utisak i tako se to i nama prikazuje, kao da je način ponašanja Putina takav da dobiva sve više pristaša iz dana u dan unutar Rusije, a javna kritika se zbog toga sve više smanjuje i kada se radi o Rusiji i kada se radi o Putinu. Kako vi gledate na javnu raspravu unutar Rusije o načinu na koji postupa vlada Vladimira Putina i stanje u kojem se nalazi oporba te razvoj u, samoj, u, sam, samom stanovništvu. I što mi možemo doprinijeti tome da podržimo demokratske aspiracije osim onoga što ste rekli. Nama se kaže da oporba, da oporba slabljuje i da je javna kritika isto tako slabi u proteklih nekoliko mjeseci. Kao drugo, govorili ste o razmjeni na području znanosti i kulture. Ja se slažem s time. Jučer mi je predsjednik odbora za obrazovanje iz Dume objasnio da se u Rusiji uvijek manje nalazi interesa za takvu vrstu razmjene zato što se ne žele dogoditi razmjene sa nekoj, na nekom strukturom poput Europske unije koja, koja izgovara sankcije. Sve želje, sve vizije vezane uz tu razmjenu su zapravo zatim kao argument stalno navodili sankcije. Naravno, govorili ste o suradnji između europskih snaga i ruskih snaga. Nisam baš dobro razumio vašu kritiku veznih u sankcije, zato što mi želimo te sankcije napraviti personificiranima i diferenciranima, a ne općenitima. Tako da me zanima kako si vi predstavljate daljnju diferencijaciju takvih sankcija. I moje zaključno pitanje. Kako trenutno gledate na stanje Organizacija za ljudska prava, kako oni surađuju sa oporbom i koja je uloga memorijala, baš vezano uz e, sudske postupke i što savjetujete Vijeću Europe i nama kada se radi o pravu glasa Rusije u Vijeću Europe gdje će zabrane isteći do kraja ove godine. Hvala lijepa gospođo Valenciano. Bienvenido, señor Kodorkovski. Eh, sabe usted que este Hvala vam gospodine Kodorkovski. Vi znate da i Europski parlament isto tako se borio za vaše oslobođenje. Imali smo šest rezolucija, dva izvješća i jednu preporuku s tim u vezi. I mi se jako veselimo vašoj slobodi. Veselimo se tome što ste ovdje danas s nama. Moja pitanja su malo konkretnija od onih prethodnih pitanja. Kako je trenutno situacija za borce za ljudska prava u Rusije? Imate li s njima kontakt? Možete li im pomoći? Pa i pomoću vašeg pokreta? I kako ruski građani gledaju na naše sankcije, na sankcije zapadnog svijeta. Ja mislim da su sankcije zapadnog svijeta nešto što može doprinijeti i razvoju javnosti u Rusiji. S jedne strane to može stvoriti lošu sliku u Europskoj uniji, ali s druge strane može se pomoći javnosti. Mislite li da se može još nešto drugačije poduzeti kako bi e, stupili u odnose s javnošću osim ovih sankcija? Što možemo činiti za rusku javnost i kako možemo pomoći borcima za ljudska prava i kako mislite da možemo postupiti s tim u vezi? Hvala lijepa. Thank you, Chairman. Uh, dear Mr. indeed, uh, Hvala lijepa, gospodine Kodokovski. Doista je veliko zadovoljstvo ugostiti vas ovdje u našem domu. Vi ste jedan od simbola za kršenje ljudskih prava u Rusiji. Opet uh, osvrnuo bih se na prvo pitanje koje vam je već postavljeno. Trenutno stanje ljudskih prava u Rusiji je doista zabrinjavajuće. Spomenuo bih samo nekoliko slučajeva. Jedno slučaj su krimski tatari u um, okupiranom području Ukrajine. Zatim imamo slučaj majki vojnika u Rusiji, vjerojatno znate i za taj slučaj. Moje pitanje je stoga kako gledate na trenutno stanje vezano ljudska prava u Rusiji i kako gledate na budućnost. Dakle, je li borba već zapravo izgubljena ili je li se stanje mijenja, je li se mijenja oblik situacije i tako dalje. Hvala vam lijepa. Ovo je bilo uzavno. Najviše minutu i pol imamo na raspolaganje za svakog govornika, ali imamo 18 javljanja za riječ i s time ću zaključiti popis govornika. Joe Linen je sljedeći govornik. Eh, Hvala vam. Mikrofon, molim. Mikrofon ne radi. Change. Come here. Geht das <laughs> Ili sada mikrofon? Da. Dakle, po treći put. Hvala vam lijepa na jasnim riječima. Ja dolazim iz Njemačke i vi znate da je Njemačka isto tako, da je na Njemačku isto tako usmjereno mnogo propagande iz Rusije, mnogo pokušaja destabilizacije javnog mnjenja, mnogo, pokušaja uvođenja magle. Vi ste rekli da unatoč svoj kritici na Europskoj uniji Rusija mora se dogoditi s Europskom unijom, ali pitanje je što će biti sadržaj tog usuglašavanja, što se trebamo upustiti. Ja sam upravo zbog, politikom, zbog politike Vili Branta i dogovora sa zemljama Višeg Sovjetskog saveza krenuo u politiku, ali pitanje je o čemu se usuglasiti s Putinom. Ja sam i predsjedavajući izaslanstva za Kinu Gospodin Karas je u izaslanstvu za Rusiju i mene stoga zanima kako vi gledate tu preorientaciju Rusije koja se okreće od Europe i koja se okreće drugim partnerima, prije svega Kini. Je li to bitno ili je to isto tako trenutno samo propaganda, neka vrsta šoa? I s tim u vezi jedno zadnje pitanje. Imamo Euroazijsku uniju i Europsku uniju ima li Euroazijska unija neki okvir s kojim se također može surađivati ili to ima neku, neki sadržaj? Evo za nekog ko dolazi iz Zajlanda, vrlo kratko i koncizno pitanje. Hvala, gospodine Mesmakers ima riječ. E, makar Ja. Gospodin Smaker. Ja. E, welkom eh, ook in naam van onze groep, meneer da, hvala vam. Dobrodošli, gospodine Kodorkovski. Niz pitanja su vam već postavljena. Pitanja koje sam ja mogao isto tako postaviti. U vašoj izjavi vi ste vrlo jasno rekli da je Putinova Rusija, mi sada tu Rusiju nazivamo tako, Putinovom Rusijom, da je ta Rusija sada u stanju prijelaska između e, autoritativnog u totalitarni sustav i vrlo je teško oporbi da radi jer e, se javno mnjenje jer se utječe na javno mnjenje putem medija, putem televizijskih kanala. Kako mislite stupiti u kontakt sa običnim Rusima, budući da ne možete raditi preko običajenih medijskih kanala, bili se tu internet mogao nametnuti kao rješenje. Internet su tako igra veliku ulogu u Rusiji. I stoga me zanima kako vi mislite više ili bolje stupiti u kontakt sa javnošću, s javnim mjenjem, kako mislite tu uvesti neke promjene. Govorili ste o sankcijama i da oni ne bi trebali utjecati na građane ali mi vidimo da neka od ovih sankcija koje trenutno imamo, da oni imaju takav utjecaj. Na primjer, e, cijena nafte je opala i što se tiče običnih ruskih građana, mislite li da Europska unija može i dalje zadržati te sankcije dugoročno gledano? Jer e, imamo europske kompanije i poduzeća koje su također e, doživjele poteškoće radi tih sankcija. Mr. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Gospodine Kodohovski, vi ste jedina osoba u ovoj dvorani koja je bila u Putinovim gulazima. Ovdje sam u sredini. I doista, Putin vam duguje deset godina on će morati vam to nadoknaditi, Moja će naći način da vam to nadoknadi. Putinova Rusija se je uklonila s popisa onih zemalja kojima možemo vjerovati, uklonila se s popisa država koje možemo nazivati e, državom koja poštuje međunarodno pravo i koja je vladavina prava i mi očekujemo demokratske oporbe da se usprotivi Putinovim politikama. Jedno pitanje koje vam je pristiglo u listopadu je bilo hoćete li se hoćete li vratiti Krim kada postanete predsjednikom Ruske federacije. Vi ste tada vrlo kratko i koncizno odgovorili da ću izravan odgovor ne. Dakle, neće biti povratka Krima. I drugo pitanje je bilo to da se reklo da, je, da će problem Krima trajati još desetljećima. Hoćete li objasniti nam vaš stav vezan uz Krim, jer ovaj dom nikad neće prihvatiti aneksaciju Krima od strane ruskih snaga? Ein, ein Erfolg äh, der Propaganda des... Jedan od uspješnih elemenata propagande Rusije naspram zapadu je taj da sve više kolega i u ovom domu i iz Njemačke ili Velike Britanije kažu da je cijela strategija Rusije razumljiva i da su uzroci tome zapravo pogreške koje su počinjene na zapadu kako unutar NATO saveza tako i unutar sklapanja sporazuma o pridruživanju. Kako vi na to gledate? I kao drugo, rekli ste da je Donbas još jedan regionalno ograničeni sukob i da nije predvidljivo kako će se to dalje razvijati. Dijelite li zabrinutosti da će se nastaviti invazija Rusije na istoku Ukrajine? Hvala vam. Gospodine Kodokovski, doista mi je veliko veselje, velika čast upoznati vas vidjeti vas ovdje nakon toliko godina, ali mnogi su iznenađeni što vide da se Putin vraća sovjetskom načinu ponašanja e, sukladno KGB-u, preuzimanja moći u Ruskoj federaciji. Moje pitanje je, bilo bilo drugačije da se sovjetski totalni režim i kršenje ljudskih prava tog režima, da su nakon kolapsa Sovjetskog saveza ta kršenja doživjela nekakvu su pravne presude, jer mi znamo za te zločine, ali nitko za to nije odgovarao. Kako gledate na, to? Je li bila pogreška usvojiti sovjetsku nomenklaturu nakon raspada Sovjetskog saveza bez ikakvih takvih postupaka? Hvala. Um, Uvažajme gospođa Grigule, uvaženi gospodine Golohovski, htjela bih vam postaviti pitanje na vašem jeziku. Ovdje sam, na desnom, na desnoj strani. Kako se ništa ne bi izgubilo u prijevodu. Ja dolazim iz Latvije. I htjela sam vam postaviti dva pitanja. Kao prvo, što mislite kako će biti daljnja reakcija Rusije vezana uz Baltičke zemlje? Što mislite što će se dogoditi? Jer u zadnje vrijeme osjećamo jasne i vidimo jasne demonstracije pritiska, e, pokušaja utjecanja na naše države i kao drugo kako vidite vašu ulogu u budućnosti ruske politike. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Gospodine Kodohovski, moram priznati, ja se slažem sa većinom vaše procjene i želim vam srdečno zahvaliti na vašem dolasku. Dva pitanja prvo. Što se tiče Krima, još nismo odgovorili na to. Sada Rusija mobilizira veliku količinu ofenzivnog i neofenzivnog oružja, rakete, borbeni avioni, velik dio ruskog vojnog zakuplovstva, zatim neke srednjoročne neki srednjoročni nosači raketa. Što vi mislite, zašto Rusija mobilizira ovako veliku količinu oružja koja u potpunosti destabilizira trenutnu situaciju na Crnom moru. I kao drugo, koja je svrha toga što Rusija financira političke stranke u mnogim državama članicama Europske unije? Možemo li smatrati da Rusija čini sada ono što je bivši nacistički sustav činio sa petim stupom ili kako možemo protumačiti ove, ove sustavne aktivnosti koje poduzima Rusija? Hvala vam. Gospodin Gurek. Hvala vam lijepa. Vi ste vjerojatno prvi Rus koji nam je došao ovdje kao gost u novom sazivu. Drago mi je da ste to vi. Iskoristio bih ovu priliku da vam poznam jedno pitanje u kontekstu nedavne inicijative Rusije unutar Ujedinog, Ujedinih naroda, dakle rezolucija s kojom se osuđuje e, iskazi vezanih uz nacizam. Koje je trenutno stanje stvari u Rusiji kada se radi o komunizmu i socijalizmu i kada se radi o priznavanju pokreta Memorial? Koji je stav s tim u vezi kada se radi o progonima, o kršenju ljudskih prava, o kršenju prava na vjeroispovijest i prava mišljenja tijekom doba e, socijalizma. Htio bih da nam date jednu kratku sociološku analizu. Gospodin Bajlen. Hvala gospodine predsjedavajući. Mnogo toga već e, postavljam kao pitanje, ali ja bih nešto rekao vezano s gospodarstvom. Vi, vi ste dobro poznati s gospodarstvom. Može li Rusija podnijeti nisku cijenu nafte, ove sankcije će se možda obnoviti, odljev kapitala. Mislim, kako će to utjecati na ovu politiku? Jer mislim da, nažalost, moramo ići sve do kraja na zapadu. Ne možemo prihvatiti aneksiju Krima, niti agresiju na istok Ukrajine. Što vi mislite o tome? Može li on e, riješiti te gospodarske probleme? Gospodin Bitikofer, hvala vam. Drago mi je što vas ovdje mogu vidjeti. Kada sam vas zadnji put vidio ste naime bili u jednom kavezu tijekom suđenja i sada mnogo bolje izgledate. Imam dva pitanja. Kao prvo, što mislite točno kada govorite o kompromisu? I kao drugo, a to se izravno nadovezuje na to, što mi imamo što bi Rusija htjela imati osim želje za priznavanje njenih imperialnih ambicija što bi osim toga moglo biti uzrok ovakvoj želji izjednačavanja. Hvala. Zahvaljujem predsjedniče. Gospodine Kodorkovski. Otkuda ste dobili ovih 85% ove popularnosti Putina u javnom mnjenju? Nije li javnost svjesna pada e, vrijednosti rublja i nepopularnosti režima i ne utječe li to na popularnost Putinovu? A i gospodin Leinen je već rekao, dakle, pristup e, koji Rusija ima prema Kini. Ja sam jedan onih koji misli da je e, dugoročni interes Rusije da se približi zapadu i Sjednim državama, ne Kini. A što mislite da je cilj Rusije ovdje? Mislite li da je to e, takvo približavanje u interesu Rusije i održivo dugoročno i srednjoročno? Ačiū gerbiamas pirmininkė. Panas Kodorkovskij. aš esu vienas iš Lietuvos, e, kuris taip pat. Zahvaljujem. Dakle, sjećam se e, dobro e, posjeta Litvi e, kada prilikom kupnje rafinerije i što su bile konsekvence. Mislim, vi ste govorili o tome što bi trebalo učiniti u Europi, međutim, evo ja vas pitam kao osobu koja vjerojatno najbolje pozna međunarodnu politiku. Kako se moglo dogoditi da od 2008 kada smo vidjeli da Rusija mijenja svoju vojnu strategiju i aneksira teritorije kao one u Gruziji, pa u Pridnjestrovlju, pa sada u Ukrajini. Znači, mislimo li još uvijek da smo e, sposobni za suradnju s Europom? Mislim, i vi ste to spomenuli. Glavni argument, naravno, je E, nuklearno oružje, atomsko oružje. I znamo koje su ruske e, mogućnosti u smislu propagande. Ako ne smanjimo sankcije, pomoći ćemo Rusiji samo da poveća proračun za propagandu koja je već jednom davno dovela do drugog svjetskog rata. A znamo i da će ruski narod biti sve više ljut na kapitaliste ako će živjeti u sve većem siromaštvu. Dakle, pitanje je sljedeće. Jesmo li u pravu kada ostavljamo Ukrajinu da se sama bori za sebe? E, Ima li dovoljno jedinstva među e, baltičkim državama koje e, koje se bave ovim e, ključnim izazovom za sve nas i dovoljno jedinstva u Europi što se tiče istočnoeuropskih i južnoeuropskih država u odnosu na probleme koji postoje. Thank Hvala, e, gospodine E, Kodorkovski. E, lijepo je vidjeti vas na slobodi, vaš sin i drugi borili su se za to. E, drago mi je što ovdje jasno razlikujete Kremlj i ruski narod, to i mi činimo. Upravo zato kako bi se uspostavila vladavina prava i pravda. Vi ste na ovom popisu koji je sasvim drugačiji E, nego e, u Sjedinjenim državama. Znači, što mislite ovakvim ciljanim sankcijama protiv e, kršitelja ljudskih prava? I drugo, mislite li da bi bilo učinkovitije kad bi Europska unija govorila jednim glasom, jednoglasno? A drugo, koja je uloga civilnog društva u Rusiji? Bili smo jako zabrinuti zbog zatvaranja organizacije Memorial i E, drugih slučajeva e, ograničavanja civilnog društva i medija kao protuteže propagandi i političkoj moći. Zahvaljujem e, ja sam ovdje e, zastupnik e, e, iz Češke republike. Hvala što ste došli u posjetu. Govorili smo danas o Ukrajini i uvjeravam vas da smo pažljivo pratili događanja na Majdanu. Mjesecima smo pratili što se događalo na Majdanu kao i borbu E, postrebi u e, Donbasu i e, također obranu zračne luke u Donjecku. A moje pitanje je, kao i uvijek u Rusiji, intelektualne elite su za ideju napretka i vi sami ste spomenuli intelektualnu elitu, ali moje pitanje u tom smislu je sljedeće. Postoji li mogućnost da ovaj kaver iz Ukrajine preskoči u Rusiju. Što se može dogoditi? E, može li se to dogoditi? Mislim, uspjeh Majdana koji bi se replicirao u Rusiji i možda preuzeo cijelu zemlju, mislite li da postoji takva mogućnost? Dobar dan, lijepo je vidjeti vas ovdje. I e, ja sam također u izaslanstvu za Rusiju i možete e, računati s pozitivnim stavom nizozemske. Postavljeno je danas e, mnogo pitanja. E, I danas smo govorili o tome, o Putinu i sankcijama, ali moje pitanje vama je što možemo učiniti za građane Jer moramo nekako postići ovu razinu koju treba postići. Mislim, ne radimo ništa za poduzetnike. Što bi Europa u ovom trenutku trebala u tom smislu činiti? Thank you, Mr. Chairman. Um, Zahvaljujem predsjedniče na riječi. Dopustite da kažem koliko vas e, cijene, cijene i divi vam se u Europi, gospodine Kodorkovski, i koliko je to važno za budućnost Rusije. Evo imam e, dva pitanja za vas. Prvo je, kada vi postanete predsjednik Rusije, ovdje sam, ovdje sam, kada postanete ruski predsjednik, hoćete li e, pokrenuti proces deputinizacije Rusije? jer e, u Njemačkoj iskustvo denacifikacije e, pretvorio je Njemačku jednu od najdemokratskih i najprosperitetnijih zemalja na svijetu. I Europska unija u velikoj mjeri ovisi o e, upravo toj Njemačkoj. I to je bila greška nakon 1991. kada Rusija nije bila deboljševicirana. Dakle, što vi smatrate kako bi Europa trebala podupirati opoziciju. Naime, teško je podupirati opoziciju koja se ne uspjeva konsolidirati. Što vi mislite o mogućnosti e, konsolidiranja opozicije u Rusiji u onoj e, barem mjeri u kojoj je to moguće? Zahvaljujem Dobar dan, gospodin Hodorkovski. E, već e, vidimo e, širenje širenje muslimskih ustanaka u dijelovima Kafkaza i mislite li da se to može proširiti i još pogoršati sigurnosnu situaciju u odnosu na Rusiju? We have closed the speakers list. I said that before. Popis govornika je zatvoren. A uvijek se to dogovori svi kasnije, dogodi. Svi kasnije se javlja nakon što se popis govornika zatvori. But this time Mr. Kodakowski has a floor. He had already to... Evo, žao nam je, evo, sad je četiri, naš gost će morati ići, naš gost ima riječ, kasno je sada za javljati se za riječ. Završi. Спасибо, господа, за такой объем вопросов. Мы бы Zahvaljujem na svim pitanjima koje ste mi postavili. Znam da bismo ovdje mogli sjediti duboko u noć temeljem ovih svih pitanja, ali neću stavljati vaše, vaše strpljenje na kušnju tako dugo. Dakle, prvo zahvaljujem i najiskrenije svima koji su tijekom svih ovih godina E, pružali meni i mojim kolegama potporu e, svih nas koji su upali u represivni mehanizam ruskog pravosudnog sustava. Ja sam vam doista na tome e, iznimno zahvalan i uvjeravam vas da vaša potpora je značila i još uvijek znači mnogo svima koji su i dalje iza rešetaka u Rusiji, a bit će ih još poprilično podugo u takvom stanju. Dakle, postavljeno je pitanje o e, braniteljima ljudskih prava i to je upravo dobro postavljeno pitanje. Putin je zapravo ovako vrlo tradicionalno i konzervativan u svojim naporima da E, izbriše opoziciju i branitelji ljudskih prava i sve koji su za zapadnu Europu e, u svojim naporima i svojoj borbi protiv njih. Svi koji, sve koji pokušaju surađivati s njima nekako tolerira i kultivira, ali svi koji su izravno e, suprotstavljeni njih želi iskorijeniti. I e, tamo gdje u to uspjet tamo je i pobjedio. Tamo gdje su ljudi ustali e, za svoja prava i ujedinili se u tome, a usprkos činjenici da e, su e, imali, znači tu zapravo gdje postoji jedinstvo, tu je Putin morao odstupiti. Znači tako je ponašanje opozicije E, tipično je za branitelj ljudskih prava. Naime, tu mu neće onda biti lako, ali neće biti ni vama, ni nama u, lako u tome. Znači, samo jednostavno ćemo nekako s time morati živjeti. Mi to no... Što možemo učiniti da pomognemo pokretu za ljudska prava? Činimo sve što možemo, ali mogućnosti koje su pred nama kao što vjerojatno možete zamisliti su ograničene. Dakle, postoje sankcije. Sankcije, dakle, koje su najavljene. Najavljene su e, kao sankcije protiv Rusije. A znam da zapravo u rezoluciji stoji zapisano nešto sasvim drugo. Ali Kreml, e, Kremljeva propagandna mašina i mašinerija se uhvatila toga i nije bilo nikojeg e, glasa protiv, nikakva propaganda od strane EU da se suprotstavi tome. Znači, ispalo je da su sankcije protiv Rusije i to je s druge strane konsolidiralo javno mnjenje oko vladajućeg režima. Možemo li učiniti nešto po tom pitanju sada? Pa e, možemo i moramo. Ako se ne držite samo riječi i krenete u djela i shvatite da postoji razlika između Putina i Rusije, da Putin i, Rasija, e, da Putin i ruski narod nisu jedno te isto, onda je također i moguće i vjerojatno da će se pronaći način gdje se interesi ruskog naroda i Putinovog režima e, diametralno razlikuju. Na primjer, a, pronevjere proračuna i korupcija. Naime, ako to pogledate e, bolje, e, to je pokrenulo sve nevolje u Ukrajini. Ako se zapitate što je pokrenulo e, nevolje u Ukrajini, to je upravo to. A i Putinov rating je počeo padati, a zašto? Upravo zbog korumpiranih aktivnosti onih koji ga okružuju i čega se narod zamorio. Zamorio se ove korupcije i e, ljudima je dosta e, krađe iz državnih džepova. I kako bi, se, kako bi sada Putin učinio nešto e, zbog svog ugleda i rejtinga koji pada, pokrenuta je cijela stvar sa ovom bezobzirnom invazijom na Ukrajinu. I sada jednostavno ljude treba navesti da shvate u kojoj mjeri e, osobe oko Putina e, imaju bogatstvo u zapadu pohranjeno. Da, njihov novac je ovdje na zapadu. Sad ga pokušavaju naime negdje isprebaciti u, prebaciti u Aziju ili negdje drugdje, ali nisu još svi krenuli s time. Što znači da ako se sankcije prikazuju kao moralne sankcije, moralne sankcije protiv ljudi koji kradu od Rusije i prikrivaju krađu vojnim operacijama u Ukrajini. Ako dakle možete pokazati tko su ti ljudi i gdje je njihovo bogatstvo, E, u Italiji i Njemačkoj, ma mislim znade se gdje su sve njihove vile po Italiji i Njemačkoj. Zašto to ne učinite? Mislim, evo, nemam odgovora na to. Zašto ne pokažete slike? Dobro, imam odgovor, no nije ugodan odgovor svakako. S tim povezano je i e, pitanje ilustracije, odnosno deputinizacije Rusije. Rusija je golema zemlja. I cijelokupna ilustracija koja je provedena, na primjer, u Gruziji, jednostavno u Rusiji ne bi bila moguća. Znači, potpuno e, pročišćavanje od prethodnog režima. Ali, bez sumnje, postoje e, oni na raznim razinama moći i hjerarhije u Rusiji koji u Novoj Rusiji ne bi mogli zadržati svoje mjesto i status. I slažem se da je učinjena e, golema greška, ozbiljna greška, kada je nakon raspada Sovjetskog saveza e, na moralnoj razini nije, nije bio, nisu bili osuđeni ljudi koji su E, bili izravno uključeni i sudjelovali u zločinima koji su tada počinjeni. Ta, tu grešku ne smijemo ponoviti. O koliko mi ljudi govorimo? U svojim sam govorima u Rusiji rekao da govorimo o otprilike 10% sadašnje sadašnjeg eh, ukupnog broja političkih i administrativnih vođa. Znači nekoliko desetak tisuća ljudi. Znači možda eh, se možda se toga boji, ali to nije stvaran strah među njima da će se to dogoditi. Jednostavno ta vjerojatnost e, se ne čini e, toliko mogućom. Bi bilo opravdano e, kada bi Europa rekla mi ne želimo ništa imati sa ljudima koji kradu od Rusije i koriste novac za vojne agresije na susjedne zemlje. Kada biste ljudima, kada biste narodu Rusije mogli jasno pokazati kamo odlazi ukradeni novac iz Rusije, da, onda biste mogli uvjeriti ruski narod. Bio bi zapravo golemi šok kada bi se vidio koje su to iznosi plaćani vladinim odvjetnicima e, u Hagu u e, slučaju Jukos. Ma, od početka je bilo jasno da će izgubiti taj predmet i mislim ako su znali da će e, potrošiti milijune i milijune dolara na taj predmet, a postoje i niz drugih e, takvih slučajeva, zašto se onda ljudima jasno to ne kaže i ne pokaže im se da je tome tako? A vopros kasajući se Krima. Odgovorim, e, da odgovorim samo na jedno teško pitanje, to ono pitanje Krima. u niz e, slučajeva sam e, rekao i spreman sam ponoviti da je pripojenja aneksacija Krima ilegalna i nezakonita bez obzira na sva opravdanja koja se ovdje navode. To je učinjeno protuzakonito, ali u isto vrijeme mi razumijemo da velika većina ruskog naroda jest za to kada govorimo o demokratskom režimu, kako e, možemo ići protiv onoga što želi e, cijeli gotovo narod. Samo možda pokušati uvjeriti narod da to nije pravi put i tu će trebati e, naći neki kompromis, možda za početak slobodna gospodarska zona i onda neka bezgranična zona prema Europskoj uniji ili tako nešto, ali to će možda trajati desetljeća, kao što mi nekad kažu kolege iz Ukrajine. Mislim, uzeli ste, sad morate vratiti. Mislim, ovaj diktatorski režim od e, ovaj teritorij. Ali demokratski režimi ne mogu postupati na isti način. Nažalost, evo ne mogu odgovoriti na sva pitanja. Znadete, eto, da je e, vaš e, predsjednik vrlo strog i ja se eto moram isto tome pokoriti. Dakle, evo, toliko od mene, zahvaljujem. A neko mora uvijek igrati i ulogu zločestog policajca, to sam ja, a već nam je pred vratima predsjednik vlade Libanona koji e, također ima daljni termin, e, tako da mislim da se moramo eto barem okvirno držati našeg e, vremena. Zahvaljujem našem gostu Mikaelu Kodorkovskim. Hvala na vašim izlaganjima. Također vjerujem da ste i vi mogli vidjeti na koji način e, su simpatije većine nas, velike većine nas s vama. Zahvaljujem i ostati ćemo u kontaktu. Hvala još jednom, doviđenja. Sorry. <laughs> Sorry for Damen und Herren, wir knapp in der Zeit. Moje dame i gospodo, malo smo stici s vremenom i stoga ću neposredno otvoriti mm, sjednicu. Vrlo mi je drago što je predsjednik vlade Libanana danas ovdje s nama. Mislim da je to zemlja koja je idući proteklih godina, proteklih desetljeća patila kao skoro nijedna druga s mnogim sukobima koji su i vjerske prirode, no po mom mišljenju su one isto tako nastale zbog nekakvog vrsta rata iz, iz posredništva. Libanon sa 4 milijuna stanovnika i sa ovako teškim okolnostima sada mora isto tako još uvijek podnijeti veliku žrtvu. Kada sam prije trećinu godine, zapravo sad već prošlo godinu dana bio poslije put e, tamo, onda nismo imali samo palestinske izbjeglice koje već 16 e, godina žive u e, izbjegličkim kampovima, već isto tako i jedan milijun izbjeglica iz Sirije i dakle 1,3 milijuna izbjeglica. Sve skupa, što to znači za bilo koga, za neku regiju, za neku državu, za neku od naših domovina, onda bismo došli do rezultata koji pokazuju koliko je veliko to opterećenje koje Libanon mora preuzeti iako postoji nek, određen dio podrške pa iz Europske unije. Gospodine predsjedniče vlade, prednemam riječ. Mr. Elmar Brock. Gospodine Elmar Brock, predsjedniče odbora za vanjske poslove, poštovani zastupnici, članovi ovoga odbora, zastupnici u Europskom parlamentu, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu danas poslijepodne biti ovdje u Europskom parlamentu. Ovo je posljednja stanica mog e, uspješnog posjeta Briselu gdje smo ponovno naglasili dugu e, prijateljstvo i partnerstvo između Europske unije i Libanona. Osobito mi je drago biti ovdje u odboru za vanjske poslove koji je ključan sudionik vanjske politike Europske unije. Ovdje smo u ovome domu koji predstavlja najviši stupanj demokratskog legitimiteta institucija Europske unije. Stoga ne postoji bolji način i bolje mjesto da se obratim Europi i europskome narodu nego putem njihovih predstavnika koji su ovdje kako bi čuli moju poruku. Moja poruka je prije svega poruka prijateljstva. Prijateljstva koje se temelji na bogatim e, kulturnim i povijesnim vezama. Prijateljstvo moje države Libanona jedne od najstarijih demokracija u našoj regiji. Moja druga poruka je molba da osjetite zabrinutost jer stanje kakvo trenutačno vlada u našoj regiji uistinu zabrinjava. Nasilan sukob u susjednoj Siriji uvelike utječe na moju zemlju, Libanon. Kod nas najveći broj Sirijaca po broju stanovnika u bilo kojoj od susjednih zemalja Sirijaca koji su napustili svoju zemlju i pritome treba voditi računa o svem e, socijalnom, političkom, sigurnosnom i gospodarskom opterećenju koje to podrazumijeva. Libanon je ostavio svoju granicu otvorenom od početka krize u Siriji i e, naša dobrodošlica i gostoprimstvo našega naroda e, sada su međutim izloženi velikom pritisku i potrebno je da međunarodna zajednica e, provede određene mjere kako bi pomogla Libanonu da ublaži velike posljedice jer Libanon e, unatoč svem zalaganju s naše vlade više taj teret ne može nositi sam. Upravo zbog toga izražavam veliku zahvalnost e, Europskoj uniji i državama članicama na svoj potpori koju pružaju, no moramo priznati da je ovo kriza kakvoj nema premca i zbog toga je potrebna i reakcija kakvoj e, nema premca. U međuvremenu libanonska vlada e, rješava tu krizu ne sa uskog ograničenog gledišta već postavljajući vrlo jasne kriterije za primanje izbjeglica uvijek u skladu sa međunarodnim standardima i pravilima vezanim uz veliki priljev izbjeglica. Još jedan veliki izazov koji stoji pred ovom regijom je terorizam i e, to uključuje i Libanon. Terorističke skupine zlorabe ime E, islama, religije, mira, umjerenosti i sklada i stoga moramo biti posebno oprezni da ne padnemo u tu zamku, u zamku čiji je cilj da izazove podjele duž vjerskih i kulturnih linija. E, nužno je da se žurno odgovori na taj izazov i to u svrhu naše sigurnosti i zato libanonske snage i naše sigurnosne službe e, doista djeluju e, herojski unatoč ograničenim sredstvima i unatoč gubitku života i žrtvama koje su podnjale kao što znamo i za onu operaciju u kojoj smo pokušali e, osloboditi 23 naša taoca nakon što su dvojica obezglavljena e, vrlo hladno krvno i e, znamo da je riječ o ekstremistima koji se bore nekonvencionalnim metodama. Dugoročno govoreći, rješavanje političke krize u ovoj regiji jedini je održivi pristup. U tom smislu u samoj srži ovih frustracija stoji pitanje Palestine. Nakon mnogo godina preporuka taj cilj i dalje djeluje nedostižno. Palestinci su i dalje lišeni svog neupitnog prava na suverenu državu Arapske države 2002. godine pokrenule su Arapsku mirovnu inicijativu, e, sveobuhvatni paket koji uzima u obzir e, najrazličitije vidove ovoga sukoba. Nažalost, Izrael se i dalje odlučuje za rat konfiskacijom palestinskog teritorija i svojim naseljavanjem tog područja. Jeruzalem, sveti e, grad e, silnog e, značenja stoji u samoj srži rješavanja tog problema i postizanja buduće sklada i mira u regiji. Izrael koristi ne samo svoju vojnu moć, e, već i e, široki dijapazon svojih diplomatskih e, veza, a važno obrani nadmoć međunarodnog prava. Nitko ko krši međunarodno pravo ne smije proći nekažnjeno. U međuvremenu Libanon nastoji sačuvati svoju stabilnost i političku koheziju putem rada naše koalicijske vlade koja e, uključuje sve političke snage. Nastojimo odgovoriti na gospodarske i socijalne potrebe našega stanovništva i riješiti ključnu potrebu da se žurno izabere predsjednik e, kako bi sve institucije Libanona mogle normalno funkcionirati. Vi koji radite u Briselu znate da nije uvijek jednostavno pronaći konsenzus. I moja poruka za kraj, koja sasvim sigurno nije najmanje važna, poruka je nade. Libanonski model umjerenosti, snošljivosti i suživota e, razmjerno dobro funkcionira unatoč golemim tenzijama koje postoje na socijalnoj razini, e, na razini naše javnosti, Libanon je i dalje središte umjerenosti u našoj regiji. Taj model pokazao se vrlo otpornim i zbog toga je on doista ključan i važno je da ga podržimo kako bismo ostvarili bolju budućnost. I čujem da je tradicija ovdje da odgovorim na nekoliko vaših pitanja, pa ću to rado i učiniti. Hvala. E, evo dajem e, riječ e, predstavniku delegacije Mašrka. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, gospodine predsjedniče vlade, hvala vam što ste ovdje kod nas i kao što rekao i gospodin Brok, ne želim se javiti samo u ime ovog odbora kao jednog njenog člana, nego u ime podpredsjednika interparlamentarnog izaslanstva za odnose sa zemljama Magreba. Gospodine predsjedniče vlade, vi ste to rekli, predsjednik Brok je to rekao. Vaša zemlja pati od velikog pritiska zbog priljeva izbjeglica, imamo sirijske izbjeglice koje trenutno predstavljaju 18% libanonskog stanovništva. To je ogromna stopa u moje francuski bi to značilo da bi prihvatili između 12 i 14 milijuna izbjeglica, onda bi imali takav postotak. Dakle, u ime svih e, drugih članova, u ime naših kolega, mi vas želimo pohvaliti za vaš angažman. Što se tiče programa Jednog naroda za pružanje pomoći u obliku hrane, taj program je skoro iscrpljen. Mi znamo da su izbjeglice izloženi vrlo nestabilnim situacijama i čini mi se da je ta situacija vrlo neodgovorna trenutno. Gospodine premijeru, kako vam možemo pomoći mi kao Europska unija, kao institucija Europske unije, kako bismo se povinili da sva pomoć koja je potrebna izbjeglicama eh, dođe do vaše zemlje. Isto tako rat u Siriji ima i političke posljedice u Libanonu. Vidimo da se Hezbola okreće od svog prvog cilja, to je dakle otpor e, prema Izraelu kako bi vojno poduprili Bašar al-Asada. Vidimo da imamo sukobe sa sunitskim dijelom stanovništva, imamo sukob dakle između sunita i šita, slično kao što se dogodilo 2005. godine a prijetnja koju predstavlja Daesh e, čini se samo još više produbiti tu razliku, tu, te tenzije sa Hezbolahom. Gospodine predsjedniče vlade, što vi mislite o tome kada se radi o dugoročnom, e, dugoročnoj viziji budućnosti Hezbolaha na vašem teritoriju? Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče vlade. Hvala na vašem prisustvu i na vašem izlaganju. Govorili ste o e, problematičnom stanju u vašoj državi, vrlo osjetljivoj situaciji. Što se mene tiče, ja bih se osnovno na unutarnje stanje, vi ponovno doživljavate vrlo snažnu političku krizu. E, predsjednik Sulejman je prije nekoliko mjeseci završio svoj mandat, ne postoji mandat za izbor novog predsjednika. Vi ste sami E, proveli deset mjeseci u formiranju vlade i trenutno se vodi rasprava o mogućnosti da se uvede promjena izbornog zakona. Ako sam dobro shvatio, postoji sukob s tim u vezi dakle vezano sam sustav izbora i ako sam shvatio radi se o tome da se izabere 64 68 članova parlamenta po proporcionalnom načinu a ostatak da se izabere po većinskom načinu smatrate li da u razumnom roku možda do kraja prosinca da će se postići konsenzus o tome ili ćemo vidjeti da će se ta kriza zatim prenijeti i na cijelu iduću godinu. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče vlade. Thank you, chair. Uh, Hvala vam lijepo predsjedavajući. Premijeru Salam, dopustite da vas pozdravim tradicionalnim pozdravom. Ono što ste s nama jasno podijelili su poteškoće kroz koje Libanon prolazi i spomenuli ste pitanje izbjeglica iz Sirije. Svi znamo koliko je složena situacija vezana u Siriju i islamsku državu. Što vaša vlada radi kako biste spriječili Hezbolah da se e, dodatno uključi u te borbe i još dodatno zakomplicira stanje u Siriji? A kad je riječ o Isisu, Teško nam je razumjeti kako je Isus u tako kratkom području uspio okupirati tako veliko područje. Tko stoji ispod iza Isisa, tko ga podržava i koliko mislite da će te borbe i dalje trajati? Spomenuli ste i pitanje Bliskoga istoka i Palestine i mi se u Europskoj uniji bavimo tim pitanjem i voljeli bismo da se taj problem riješi. Mislite li da bi priznanje Palestine poboljšalo mirovni proces ili bi ga pak spriječilo? Hvala. Hvala vam, gospodine predsjedavajuće. E, dobar dan e, gospodine premijeru, želim vas pozdraviti u ime trećeg kluba zastupnika u Europskom parlamentu ECR-a. Mi doista iskreno suosjećamo s narodom u Libanonu. E, stanje u vašoj državi je bilo destabilizirano dan za danom, pratili smo te sukobe, a sada imate te velike probleme u bliskom susjedstvu. Dva pitanja. Prema Euronewsu vaše sigurnosne službe e, su su zaustavile i uhitile sina Bagdadija, drugoga u lancu zapovjedanja Isisa, a takozvane islamske države, koji je značaj tog uhićenja i kao drugo možete li prokomentirati e, ono o čemu e, smo čuli izvješća, a to je da je ISIS proveo napade na Kobane iz Turske i e, da postoji čak i mogućnost da se automobil bomba e, prevezao preko granice te da je snajperska paljba došla iz Turske. Dakle, što mislite, koja je uloga Turske i Katara u odnosu na opasnost koju predstavlja ISIS? Hvala vam lijepo. Međunarodna zajednica, takozvana međunarodna zajednica, to su zapravo SAD i Europa uz još nekoliko onih koji se s njima povezuju. nije ni na koji način odgovorila na probleme u vašoj regiji. I ono što ste nam sada rekli jest da nema nikakve reakcije osim nešto pomoći izbjeglicama, no potrebno je političko rješenje, proces iz Osla nije dao nikakve rezultate, e, Izrael i dalje naseljava e, područja unatoč e, svim propisima iz Ženeve. Ovo je nova kolonizacija nakon 50 godina. Što se tiče Sirije, tamo dolazi do porasta islamskog fanatizma, je li to posljedica očaja, nedostatka nade, nedostatka rješenja, e, poput onoga što kaže Arapska liga u svojoj rezoluciji iz Bejruta o Palestini. I zatim Libanon i Jordan su sada poput otoka koji su izloženi toj oluji, oluji e, sukoba u svim susjednim državama. Naravno tu je i sukob između Palestine i Izraela. Još jedno pitanje, što vi mislite o tendencije Europske unije da daje retoričke izjave, a da na terenu pritome ništa ne radi, dakle da ne prihvaća nikakve stvarne političke odluke. Mislite li da će u budućnosti doći do eksplozije ili pak do rješenja? Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče vlade. 2008. godine nakon maratonskih pregovora su se libanenski političke snage usuglasile oko jednog kandidata za predsjedništvo. U kontekstu tog pregovora su isto tako sudjelovali i gospodin eh, Erdogan, predsjednik Turske, ministar vanjskih poslova e, Saudijske Arabije, predstavnici Sirije, najbolji bivši ministar e, vanjskih poslova i gospodin Kušner i drugi. I do sredine ove godine vjeruju taj dogovor, a od ljeta ove godine održano je pet parlamentarnih sjednica gdje se pokušalo izabrati novog predsjednika. Smatrate li da će vaša zemlja i dalje prihvaćati da druge države interveniraju u njen izbor predsjednika, a e, ako ne, koje države smatrate da se ne bi trebale u to umiješati i zašto? Kao drugo, što se tiče intervencije Hezbolaha u sirijsku krizu i libanonske vojske, vidimo teške posljedice tih e, aktivnosti na gospodarstvo i život e, Libanona. Hvala. Thanks, President. Uh, Prime Minister, you're Hvala vam e, lijepo predsjedniče. Skupina zelenih, gospodine premijeru, također vam želi izraziti toplu dobrodošlicu. E, vaša zemlja uvelike zaslužuje zahvalnost i priznanje zbog toga što pružate sigurnost mnoštvu izbjeglica. Moje pitanje sastoji se od dva dijela. Spomenuli ste da Europska unija šalje pomoć 3 e, milijarde E, eura pomoći poslale su Europska unija i države članice pojedinačno, no osim humanitarne pomoći naravno izbjeglice e, su i faktor destabilizacije zemlje kada ih je tako mnogo, pa me zanima kakvu biste još pomoć od nas voljeli vidjeti. Naravno, politika je povezana sa svim e, drugim u toj regiji i po meni mirovni proces vezan uz Bliski istok nije niti mir, ni niti proces. E, I vi ste sami spomenuli Palestinu. E, mislim da ne možemo odustati od stanovnika Palestine i kada je riječ o priznanju um, Palestine, ja bih volio čuti ono što vam je rekao, što vas je pitao gospodin Kan, kako je vaše mišljenje bili priznanje Palestine izazvalo stabilizaciju ili dodatne probleme. U nekim zemljama se već glasovalo o tome u Švedskoj, u Francuskom parlamentu, pa me zanima što vi mislite kakav bi mogao biti rezultat tog procesa, jer sada čini se konačno postoji spremnost da se ide s tim dalje. I jednako tako što mislite da Europska unija može učiniti kako bi se pokrenuo taj uvelike e, zapeo mirovni proces na Bliskom istoku? Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče i ja bih se e, pridružio e, zahvali za ulozi koju, koju je vaša zemlja odigrala pružajući pomoć izbjeglicama. To je sasvim sigurno jedan važan element u procjeni e, uloge koju bi Europa morala odigrati da vam pomogne u tako teškoj e, ulozi koju e, vi igrate. Europska unija, ako želi sama imati E, važnu geopolitičku ulogu u toj regiji mora sasvim sigurno e, podnijeti svoj e, teret. Stoga bih htio čuti vaše iskreno mišljenje o tome što sve Europa nije učinila, a što bi Europa sada pod vodstvom visoke predstavnice Mogherini mogla učiniti. Ja kao talijan sam osobito zainteresiran za to sada kada je Italija i e, na čelu Unipola. Dakle, e, na koji bismo način mogli e, spriječiti infiltraciju E, ISIS-a. Dakle, to su stvari kojima se treba na odgovarajući način suprotstaviti. Nadam se da ovo nije previše osjetljivo pitanje, ali e, Libanon je uvelike ostavljen sam sebi, osim one pomoći koju sam prethodno spomenuo. Znači, mogu li se vaše vojne snage suprotstaviti ovakvim izazovima koji bi s vremenom mogli postati još ozbiljniji i to je nešto što Europu sasvim sigurno mora zabrinuti. Možete li nam dati ažurirane informacije o tome kako se uspijevate suprotstaviti infiltraciji e, isisa e, hvala vam još jednom i doista sve najbolje želje vašoj zemlji. E, dobar vam dan, gospodine premijeru. Uvelike E, mi je drago što vas vidim ovdje i što sam vas mogao čuti. Nedavno sam posjetio Libanon i sam sam se uvjerio u teško stanje u kojem se Libanon nalazi i sasvim sigurno je da trebate i zaslužujete našu potporu. Vaš je parlament produljio svoj mandat za dvije godine i već neko vrijeme ste bez predsjednika države. Moje je pitanje slično pitanju koje je postavio zastupnik Preda, no mislim da bi bilo sigurnije kada bi demokratske institucije dobro funkcionirale. morate znati da je raznolikost nešto što nas obogaćuje i da nekoliko identiteta može postojati paralelno. Pa me zato zanima vaša procjena kada možemo očekivati rješenje tog problema. Hvala vam lijepo predsjedavajući eh, premijeru Libanona, dobrodošli doista se čini čudesnim što ste uzbjeli izbjeći da se rat e, proširi, odnosno bukne i u vašoj e, zemlji. Ne želim sada ulaziti u različite propagandne teme poput Hezbolaha, e, Sirije i tako dalje, no znamo tko su sve E, regionalni igrači, da tako kažemo, i tko financira sukobe u Siriji. Smatrate li stoga da u sljedećoj fazi bi moglo doći do toga da se kaos proširi i u vašoj zemlji. A drugo pitanje je na, e, vezano uz izbjeglice. Kakav je njihov učinak na gospodarstvo vaše zemlje i hoćete li zatražiti gospodarsku pomoć iz Europe? Hvala vam. Iskreno zahvaljujemo premijeru Libanona na doprinosu koji je njegova zemlja dala u eh, čitavom području sredozemlja. Libanon je svakako model za ovu regiju, za područje sredozemlja, ali jednako tako eh, uvelike je ugrožen. Čuli smo da se spominje ISIS, ali postoje i druge opasnosti eh, recimo prije otprilike mjesec dana čuli smo e, izjave o prijetnji koju predstavlja Hezbolah i stvarnju prijetnju da dođe do sukoba na e, teritoriju Libanona, odnosno na granici između Sirije i e, Libanona zbog takozvane operativne intervencije Hezbolaha u Siriji kojom su poduprli Asadov režim. E, prethodno ste opisali situaciju, rekli ste da mnogo izbjeglica dolazi iz Sirije, a da tako također izbjeglice dolaze i iz Palestine i da to naglašava političke probleme. Po vašem mišljenju, gospodine premijeru, hoće li vaša zemlja moći spriječiti daljnju eskalaciju u odnosima sa ISISom, e, odnosno u odnosu Hezbolaha i ISISa i kakvu ulogu Europska unija može odigrati, a kakvu pak misija Ujedinjenih naroda koja se već nalazi na terenu. Potom kakvu ulogu Libanon može odigrati vezano uz to vrlo teško pitanje priznanja Palestine. Mnogi od nas smatraju da bi to mogla biti ona poluga koja će vratiti dvije strane za pregovarački stol kako bi se ostvario trajni mir i stabilnost. Hvala. Gospodin Kovin Mike, hvala vam predsjedavajući. Vraćajući se iz konferencije o borbi protiv ekstremizma i terorizma u Siriji prešao sam libanonsku granicu. Moje pitanje kako vaša zemlja može pomoći Asadovom režimu koji se uz potporu Europske unije e, hrabro bori protiv e, Isila e, u mnogim područjima. Kad bi e, ISIS pobjedio, sljedeći bi bio Libanon, a nakon toga i Izrael. Hvala. Gospodine predsjedniče, na početku bih izrazio veliku zahvalnost zbog tople dobrodošlice koju ste mi izrazili svatko od govornika koji su mi se obratili. Nisam očekivao toliko intervencija i toliko pitanja, ali to je sasvim sigurno pokazatelj vaše zabrinutosti i vaše skrbi za Libanon i libanonski narod. Pa za početak vam na tome toplo zahvaljujem. Većina pitanja i intervencija bile su sličnoga, To nabavile su se sličnim temama. Nažalost, e, ja znam da imamo vrlo malo vremena i ne mogu sada odgovoriti na sva pitanja, ali pokušat ću odgovoriti na neka, odnosno e, izniti neke važne stvari kojima ću možda odgovoriti na najveći dio vaših pitanja. Na početku ću nešto reći o našoj unutarnjoj političkoj krizi u Libanonu. Da, imamo unutarnju političku krizu, do sada nismo uspjeli izabrati novoga predsjednika morali smo produljiti stoga mandat našega parlamenta i još uvijek se e, borimo unutar koalicijske vlade koja pokušava riješiti tu tešku situaciju. No ono što vam mogu reći jest e, da nam je demokracija u Libanonu poslužila i u dobrim vremenima i u lošim vremenima i i dalje se oslanjamo na tu demokraciju i na naš ustav. Kad kad na taj način uspijevamo riješiti probleme, a kad kada ne. Ali tako dugo dok postoji demokracija imam nadu da ćemo uskoro uspjeti riješiti svoju političku krizu kao što smo to uspjevali i u prošlosti. Kažem to jer se nalazim ovdje u odboru za vanjske poslove među parlamentarcima koji razumiju koliko je važno poduprijeti i održati, očuvati demokraciju. Libanon ima mnogo godišnju tradiciju demokracije. Što se tiče sukoba u Siriji i mogućnosti da se on prelije e, u Libanon, a osobito e, u vezi s pitanjem koje ste mi postavili nekoliko puta, a tiče se sudjelovanja libanonske političke stranke u sukobima u Siriji, htio bih reći da kad je oblikovana moja koalicijska vlada, mi smo uspjeli e, pripremiti ministarsku izjavu kako bismo dobili e, potvrdu povjerenja u tu vladu i ona je obuhvaćala sve političke snage uključujući i Hezbolah. E, dakle, svi su oni prihvatili zajedničku politiku vezanu uz ono što se događa u Siriji. No, nažalost, e, postoji razlika između te deklaracije, te službene izjave i e, onoga što se događa u stvarnosti. Nastojimo tu zajedničku politiku provesti najbolje što možemo, ali u nekim situacijama E, to nismo uspjeli upravo u onim situacijama koje ste vi spomenuli. No to nas nije spriječilo da nastavimo pokušavati provesti tu politiku. Nemam dakako e, cjelovit odgovor na e, pitanje koje ste mi postavili, no sasvim sigurno situacija kakvu sada imamo je nelagodna i ne pomaže. Kada je riječ o situaciji u vezi Isisa, čuo sam pitanja o tome zašto je do te situacije uopće došlo, što leži iza toga ekstremizma, ja vam samo mogu reći da korijen toga je što se nije dopustilo da u regiji prevlada umjerenost, a ključ za umjerenost u regiji je mirovni sporazum. Tako dugo dok nemamo mirovnog sporazuma, imat ćemo sve više i više ekstremizma i sve više i više terorizma. A teroristi su obučeni da svijetu govore da su oni supermeni današnjega doba i oni vrlo pametno koriste društvene medije za promicanje te e, slike ja mislim da ozbiljan mirovni sporazum u regiji bi odma ojačao umjerenost i prekinuo ekstremizam i upravo zato sam pozvao, a čujem da se većina i vas e, s time slaže, e, da se pronađe rješenje za palestinsko pitanje. Da, za nas e, je pitanje sirijskih izbjeglica koje su u Libanonu stvorilo golemi problem. E, naprosto je to preveliko opterećenje i upravo zbog toga nam je potrebna dodatna humanitarna pomoć, dodatna financijska potpora, veća potpora našim, našoj vlastitoj infrastrukturi, našim vlastitim institucijama i zato smo prije nekoliko mjeseci prihvatili novi pristup e, gdje uzimamo u obzir i e, domaćinska naselja, a ne samo izbjeglice. Jer kako bismo podnijeli taj teret e, sirijskih izbjeglica moramo pružiti potporu onim zajednicama, onim naseljima u kojima se izbjeglice. It has been very successful, especially also in the military